Okay, colleagues, I think we'll make a start. We gave people a little bit of time because of the strike this... Dobro jutro, možemo započeti. Dakle, vidim da nas ipak ima dovoljno ovdje, mnogo zastupnika i članova osoblja. Dakle, vidim da ste ipak uspjeli stići. Dakle, započinjemo sa devetom točkom dnevnog reda, odnosno suzbijanje pranja novca pomoću kaznenog zakona. Izvjestitelj nije ovdje, tako da možemo odmah prijeći na glasovanje. Dakle, možemo započeti s glasovanjem. E, prvo ćemo napraviti provjeru. A evo, pristiže nam i izvjestitelj Injacio. Evo, napravit ćemo provjeru.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 Glasujemo o točki 9 dnevnog reda, suzbijanje pranja novca pomoću kaznenog zakona. Ne znam, Injacio, e, želi li nešto reći? želim samo zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na suradnji. Dobro, kratko i slatko. Pred nama je dugačko glasovanje, tako da je to u redu. Znači, e, amandman peti, tko je za? Protiv? Provjerit ćemo otvoren glasovanje. Has Has everybody voted? Has everyone voted? The vote is closed. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman šest tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 38. za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojeno, ali porovjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Has everybody voted? The vote is closed. Zatvaram. Usvaja se. Jel je dobila drugčija većina nego prije. Sedmi je povučen. 39. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman osmi. Tko je za? Protiv. Suzdržani Provjerit ćemo. otvoren glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 40. za. Protiv suzdržani usvaja se. Može li tehničar, molim vas, prikazati na ekranu rezultate? Možemo li ih, e, možemo ih pročitati, ali to bi previše dugo trajalo. Dakle, 13 naprema 12 je bio rezultat prije. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je odbijeno, ali provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. A votes Zatvaram. Odbija se. 13 naprema 12. Još ne vidimo rezultate na ekranu. Kompromis 1 koji je za. Protiv. Evo netko će sada razgovarati s tehničarem. Kompromis 1 za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Mislim da e, neće proći. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 14 naprema 11. Evo, sada vidimo i rezultate na ekranu. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42. amandman koji je za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. And everyone Zatvaram. Usvaja se. Moja za visoko dignute ruke, jer kad je ovako knap moram vidjeti točno kako glasuje. 13. E, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Mislim da je usvojeno, ali sa malom većinom. Da, usvojeno. 13 naprema 11. Amandman 45. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 20. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 21. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis četiri za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 19 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Um, Zatvoram. Usvaja se 13 naprema 12. Amandman 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22 za, protiv, Suzdržani? Provjerit ćemo. 22. amandman. Otvoram glasovanje. Everyone votes, votes close. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 13 naprema 12. Amandman 49. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 24. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 5. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 26. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 26. amandman, otvoram glasovanje. Zatvoram. Uh, voted, Zatvaram. Usvoja se. 27. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Uvodne izjave, amandman 28. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Vote Zatvaram. Odbija se. 30. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman 30. Otvoram glasovanje. Vote closed. Odbija se. Velikom razlikom. 32. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Molim vas da po klubovima jasno pokažete kako glasujete, onda je lakše ocijeniti, jer nije jasno kako stoji stanje u klubovima, dakle ponekad nije niti jasno tko je suzdržan. Kompromis šesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis sedam za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Kompromis sedam, otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Amandman treći. Za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbija se. 34. za, protiv, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje i usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. To je bilo jednostavno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani. Mislim da je usvojena, ali provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Has everybody voted? The is Zatvoram. Usvaja se. I sada mišljenje u cijelosti, poimenično. Otvoram glasovanje. Has everybody voted? The vote is closed. Zatvoram. Propustili smo jedan glas. Ali to je sada teško ispraviti jer sam zatvorila glasovanje. To se trebalo objasniti prije glasovanja o mišljenju. Molim vas da pratite. Ne znam, ako se kolege iz drugih klubova slažu, možemo ponoviti glasovanje. Dobro, to se na plenarnoj ne bi dogodilo, u redu, zatvorili smo glasovanje, dakle ponovit ćemo konačno glasovanje poimenično, otvoram glasovanje. Ali molim vas, pratite situaciju. Ne mogu sada čitati svima misli. Jesu li svi glasovali koji žele sudjelovati u glasovanju? U redu, zatvoram glasovanje. I usvojeno je <laughs> razlikom od jednog glasa. Dobro, to će sada otići na odbor i oni će odlučiti. Dakle, molim vas, kada zatvorimo glasovanje, budite pažljivi, a ovdje smo bili doista blagi prema izvjestitelju. Okay, colleagues. We're going to start the vote. Možemo sada nastaviti s glasovanjem. Ali prije toga da ćemo riječ izvjestitelju, to je važno glasovanje. Glasujemo o strategiji Afrike i Europske unije poticanje razvoja. Naš izvjestitelj je Moris Ponga. Moris, možeš uzeti riječ. E, hvala, gospođo predsjedateljice. Već sam e, uzeo riječ jučer i zahvalio sam izvjestiteljima u Sjeni. I rekao sam sve što želim reći u vezi sa ovim izvješćem. U redu, glasovanje je dugačko, molim vas da pratite. Dakle, amandman četvrti tko je za, pardon, 44. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 57 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 3 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 64 za protiv suzdržani provjerit ćemo. 64. otvoran glasovanje.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 Has everybody voted? The vote's closed. Zatvaram. Usvaja se. Vas da dignete ruke malo više. Amandman 92. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 93. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 97. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Glasovanje. Zatvoram. Odbija se. 96. za, protiv, suzdržani, odbija se. 99. za, protiv, suzdržani, odbija se. Stotino i drugi. Stotino i drugi za, protiv, suzdržani,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 Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 123 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo drugi dio 123. otvaram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Kompromis 15 za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 131 za, protiv suzdržani odbija se. Kompromis 16 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 17 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 18 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Nisam sigurna što se dogodilo. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Indicate. Molim vas lijepo kolege da jasno kažete kako glasate. Amandman 164. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni broj 26 za protiv suzdržani usvaja se. 56. amandman za protiv suzdržani usvaja se. Provjerit ćemo 56. amandman. Otvaram glasanje. Molim vas, e, pučani, da jasno dižete ruku. Vi ste bili protiv, dobro, u redu. Sada. vidjela sam svega jednu kolegu. Dakle, da odbija se, ali eto, vrijedi ponekad provjeriti. Kad bi nam barem jedna osoba iz svakog kluba točno rekla kako glas, to bi bilo dobro. Sada sljedeći amandman u dva dijela. Prvi dio za protiv i sada ćemo provjeriti. Zatvoren glasanje. Odbija se ali tjesnom većinom, a drugi dio se ne razmatra. 169. amandman za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 26 koji je za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 27. za protiv suzdržani usvaja se. 144. amandman u dva dijela prvi dio tko je za protiv suzdržani odbija se. Drugi dio za protiv suzdržani usvaja se. 185. Tko je za, protiv, suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Nisam vidjela da su klubovi jasno označili. Zatvaram glasanje. Odbija se. I to za malo. 198. za, protiv, suzdržani, odbija se. 29. kompromisni, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 194. Evo, kojem glasamo svega o drugom dijelu, jer se u prvom dijelu ne razmatra. Tko je za prvi dio 194. protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 30. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 31. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 32. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na 19. stranicu mog popisa, dakle dvije stranice dalje. 33. kompromisni za, protiv, suzdržani usvaja se. 34. kompromisni za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 35. za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 229. za, protiv suzdržani provjera. Provjeravamo 229. tko je e, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 238. za, protiv, suzdržani, odbija se. 240. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni 36. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 37. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 38. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 39. za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 85. Oprostite, prelazimo na 85. E, u dva dijela. O prvom se dijelu ne razmatra, glasamo o drugom dijelu 85. amandmana za protiv suzdržani odbija se. Kompromisni broj 40 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 255. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni 41. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 42. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 257. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 258. za protiv suzdržani odbija se. 259. za protiv suzdržani odbija se. 260. za protiv suzdržani odbija se. E, uvodne e, izjave za protiv suzdržani usvaja se. Amandman drugi za protiv suzdržani usvaja se. Možemo li glasati u bloku? E, kažu mi da ne možemo, ali dvije minute sve u svemu. Amandman treći za protiv suzdržani usvaja se, amandman četvrti za protiv suzdržani usvaja se, peti za protiv suzdržani usvaja se, šesti za protiv a ne, šesti se ne razmatra, sedmi za protiv suzdržani usvaja se. A sada uvodne izjave za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 43. za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 15. za protiv suzdržani odbija se. 16. za protiv suzdržani to su amandman socijalista. Još jednom. 15. amandman za protiv suzdržani odbija se. 18. amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 19. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20. tko je za, protiv, moramo provjeriti, otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 22. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisi 44. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisi 45. za, protiv, suzdržani, se. Usvaja se 46. kompromisni za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 37. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 47. za protiv suzdržani usvaja se. A mišljenje AFET glasamo o samom jednom dijelu. 18. E, u e, dva dijela o mišljenju AFETA prvi e, dio za protiv suzdržani usvaja se drugi dio za protiv suzdržani odbija se paragraf 27 za protiv suzdržani odbija se mišljenje inte većina toga pokrivena je kompromisnim amandmanima uvodna odredba mišljenja INTE a e, za protiv protivslužene usvaja se, a D, B, a, B, D, usvaja se, E, za protiv suzdržani usvaja se, F za protiv suzdržani usvaja se, L za protiv suzdržani odbija se. E, članak 18. za protiv suzdržani usvaja se, 19 paragraf za protiv suzdržani usvaja se. mišljenje Libe, mišljenje odbora Libe, glasamo o paragrafu 8. Mišljenja odbora Libe za protiv suzdržani odbija se. Paragraf 18. za protiv suzdržani odbija se. Sada konačno glasanje o izvješću u cijelini EU strategija, a, strategija o razvoju EU Afrika. Otvaram glasanje. Jesu li svi koji su htjeli glasati glasali? Sada glasanje zatvara. 19 za e, velikom većinom glasova je usvojeno ovo izvješće. Okay, before Sada ćemo glasati o mišljenju o korištenju energije iz obnovljivih izvora. Za trenutak ću dati e, riječ izvjestenju, međutim prije toga moram vam obavijestiti da je e, mogućnost da se neki amandmani e, zaprime zapravo upitna zato što je ovo preinaka direktive i e, u načelu amandman može glasati samo o onim dijelovima, odnosno koje sadrže bitne izmjene. Dakle, glavni odbor može smatrati da se ne mogu prihvatiti neki amandmani. Isto tako glavni odbor može reći da je izvan nadležnosti našeg odbora, odnosno drugih odbora, pa glavni odbor ovdje jest ITRE kojim prepuštamo sve te odluke. Mi smatramo da trebamo glasati sada o svemu, a onda će predsjedavajući odbora ITRE, kada sve to dođe njima, odlučiti je li to prihvatljivo ili nije. Sada gospodin Marcelesi ima riječ. Hvala lijepa. U ovom je mišljenju bilo nemoguće doći do kompromisnih amandmana zato što su stavovi klubova previše različiti. Obavještavam kolege da prilikom glasanja razmišljaju o e, izazovima u Pariškom sporazumu i o agendi za razvoj. Jer e, mislim da bismo inače na taj način mogli dati zaista jasnu poruku glavnom odboru. Pokažimo kako mi mislimo i da možemo izdvojiti naše mišljenje u odnosu na druge odbore. Hvala lijepa. Amandman 17. Za, protiv, suzdržani, odbija se. E, dakle, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvoram glasanje. E, dakle, to smo proveli. Usvaja se. Amandman 18. Za, protiv, e, suzdržani. Molim zaista sve klubove da jasno kažu kako glasaju veliki i mali klubovi, molim, jer ovo će sve biti jako na blizu. Još jedanput, amandman 18. Tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo jer čini se da je jako sve na blizu. Sada zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 19. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20. amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 21. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 61. tko je za, protiv, Provjerit ćemo 61. amandman. otvoram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Može li svaki klub jasno naznačiti kako glasa amandman 22. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvoran glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvoran glasanje. Odbija se. Amandman 23. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 24. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 62. Za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje i odbija se. 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeravamo 25. Molim još jednom klubove da jasno naznače kako glasaju. Jesu li glasali svi? Zatvaram glasanje. Usvaja se. E, molim da mi jasno naznačite kako glasate. 26. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 65. Tko je za? Protiv? Suzdržani provjeravamo jer je vrlo na gusto. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 30. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Oprostite, griješim, usvaja se. 69. E, za, protiv, suzdržani, odbija se. 71. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ću ga. Socijalisti i pučani čini mi se su glasali za. 71. provjeravamo. Otvaram glasanje. 71. E, počet ćemo iz početka, dakle, bila je greška. 71. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 72. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 76. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo 32. Otvoren glasanje. Mislim da zapravo cijelo vrijeme imamo istu većinu. Zatvaram glasanje. Odbija se. Molim stvarno sve kolege, budući da sve ide nekako na gusto, da jasno naznače kako glasaju, jer ne vidim sve. 43. za, protiv, Provjerit ćemo 33. amandman. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 34. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da imamo istu većinu. Otvaram glasanje. 35. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 77. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 77. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. E, jasno se odbija 78. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se 79. Tko je za? Protiv suzdržani provjerit ćemo 79 amandman. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 80. Za, protiv, suzdržani. E, previše na blizu. Otvaram glasanje radi provjere. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 81. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 82. Za, protiv, suzdržani, mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 83. tko je za? Protiv? Ali ćemo provjeriti odmah. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 36. Tko je za? Protiv? E, suzdržani. Usvaja se. 37. Tko je za? Protiv? E, provjerit ćemo 37. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali o 37. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na 84. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39. tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 39. otvoren glasanje. Molim sve klubove da jasno naznače kako glasaju, to bi nam puno pomoglo, zatvoram glasanje i usvaja se 40. 40. EPP. Tko je za, protiv, suzdržani? Provjerit ćemo još jedan put 40. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasanje zatvoreno. Usvaja se. 41. Tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo još jedan po 41. otvaram glasanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 42. za, protiv, protiv, 41. provjeravamo još jednom. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasovanje? Zatvaram glasovanje sada. I usvaja se. 43. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 43. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Aneksi 44. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo 44. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 45. Tko je za? Protiv? 44 ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 46. Tko je za? Provjerit ćemo 46. Otvaram glasanje. Imamo različite većine. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. I to se usvaja. 47. Provjerit ćemo 47. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali i zatvaram glasanje? Usvaja se. 48. Provjerit ćemo 48. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasovali? Ako želite glasati, glasajte sada. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 49. isto čak, tako ćemo provjeriti. 49. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Tko želi glasati? I sada glasanje zatvaram. Odbija se. 50. Tko je za? Protiv? provjerit ćemo 50. Otvaram glasanje za 50. Ponekad se različite e, glasovele zato jer kolege ne glasuju. Sada glasanje zatvaram i odbija se uvodne izjave tko je e, prvi, dakle za, protiv, su, jesu li socijalisti protiv? 51. Dakle, socijalisti su protiv. Odbija se. Dakle, pučani socijalisti su protiv. 52. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. tko je prvi, tko je za, protiv, odbija se. E, amandman 53. Za, protiv, Dakle, provjerit ćemo još jedan pod 53. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo još jednom amandman drugi. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram sad glasanje. I usvaja se. Amandman treći. Tko je za? protiv, suzdržani, provjerit ćemo amandman treći, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje zatvaram. Usvaja se. Amandman četvrti tko je za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo amandman četvrti. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman peti. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo peti amandman. Otvaram glasanje. Sve je zatvoreno. Zatvaram glasanje. I usvaja se. Jasno je. Amandman šesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? puno e, klubova naznačava, tako da ne mogu, moramo provjeriti. Dakle, otvaram glasovanje o šestom amandmanu, dakle, puno klubova naznačava, sad zatvaram glasanje i e, velikom većinom se usvaja, ali to ne vidim iz naznaka klubova. Sedmi amandmani, dakle, jasno je ako klubovi naznače. Amandmani seni, otvaram glasanje za provjeru, jesu li svi glasali, zatvaram glasanje. Usvaja se. Osmi amandman tko je za, protiv, e, suzdržani, odbija se 54, e, dakle prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio tko je za, drugi dio ćemo 54. provjeriti, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 9. Tko je za? Provjerit ćemo deveti, imam otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman deseti Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 55. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo sa 55. amandman. Još jednom otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se malo. 56. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo još jedan pot. 56. amandman. Otvaram glasanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? ne znam što rade klubovi. Dakle, provjerit ćemo 11. amandman, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 12. Tko je za? Provjerit ćemo 12. E, provjera. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 13. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14. Tko je za, protiv, usvaja se 15. amandman, za, protiv, provjerit ćemo još jedan put 15. Otvaram glasanje o 15. amandmanu. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 16. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 57. Tko je za, protiv, usvaja se. 58. Tko je za, protiv, usvaja se. 59. Tko se usvaja. U redu, kolege, idemo konačno glasovanje i e, otvaram glasanje. Jesu li svi glasovali, zatvaram glasanje i usvaja se E, tijesnom većinom. Hvala lijepa izvjestitelju. Hvala vam lijepa na ovome. Time smo zaključili e, glasanje. Ako želite otići, molim vas da to učinite u tišini. Kolege, mi upravo e, čekamo e, dužnosnika Europske komisije, ali zbog problema u prometu, zbog štrajka malo kasni, ali bit će za nekoliko minuta ovdje s nama. While Dok čekamo, ako vas mogu podsjetiti o idućoj točki, dakle radi se, imamo goste iz eh, Nigerije i mlade žene eh, zato jer sutra je Međunarodni dan djevojžica, dakle bit će e, dakle, gošći vezano za našu točku dnevnog reda. Dakle, to su parlamentarke iz Nigerije i mlada žena, jedna iz Afrike i jedna iz Brazila. Dakle, čekamo na gospodina e, Fontinija. E, komisija nije tako daleko od nas, <laughs> ne znam gdje je i ne znam zašto vozi automobilom. U redu kolege. Sada ćemo početi, radi se o 11. točki dnevnog reda, a to je aktualno stanje u pogledu izvješćivanja usklađenosti politike za razvoj. Imamo gospodine Najnoviji nazova rezolucije e, Europskog parlamenta bilo je u lipnju 2016. a to je bio odgovor na izvješće iz 2015. o usklađenosti politike za razvoj. Komisija je ovdje i i ona će objasniti zašto nema Eh, izvješća za 2016. odnosno eh, nije niti eh, planirano za 2017. Gaspar, vjerujem da ćete to moći objasniti. Gaspar Frontin je s nama šef jedinice iz opće uprave DEFCO s kojim naravno usko surađujemo. Dakle, da ćemo prvo riječ komisiji, a uz dopuštenje stalnog izvjestitelja. Dakle, prvo komisije, dakle Gaspar, imate riječe, nakon teškog putovanja e, došli ste ovamo i imate riječ. Hvala lijepa predsjednice, uzvaženi zastupnici, dame i gospodo. Zadovoljstvo mi je što sam ponovno ovdje i što smo, mogu s vama razmijeniti mišljenja i informacija o e, usklađenosti politike za razvoj, UPR, to je naš zajednički prioritet i e, naravno mi inzistiramo na tome kako bismo ostvarili napredak. Kao što je Linda e, ispravno rekla, sada posljednji put kad sam bio ovdje govorio sam o UPR-u, bilo je to 2015. i u međuvremenu su se dogodile nekoliko stvari a to je bilo e, usvajanje ESG-a i mi smo počeli e, e, primjenjivati UPR u okviru tog i kako se upravo usklađenost politika za razvoj može zapravo pridonijeti novom programu rada. To nije naravno komisija, već i vijeće i parlament inzistiraju na tome na zaključcima e, vijeća o UPR-u iz 2015. vijeće nas je zamolilo da pokušamo bolje uskladiti ta usklađenost politike za razvoj u novom pristupu e, program rada za 2030. odnosno da izvješćivanje treba odražavati novi okvir, odnosno naučene lekcije iz prošlosti. U rezoluciji iz 2017. Europski parlament također je naglasio da e, UPR je ključni element za postizanje e, novi program rada za održive, e, ciljeve održivog razvoja. U tom pogledu, dakle, stoga nije iznenađujuće kada za kada sastavljamo novi e, europski konsenzus o razvoju, onda u to naravno e, usklađujemo i UPR, a ako vas mogu podsjetiti, europski konsenzus na kojem smo se svi složili u lipnju prvo potvrđuje e, novu predanost UPR-u i to jednim snažnim jezikom. Drugo, priznaje da je UPR ključni element u prometbe, e, program rada za razdoblje do 2030 i e, da je zato potrebno financijska sredstva, ali naravno još je bitnije imati prave politike za to. konsenzus je, konsensus je također rekao da UPR se treba e, naravno odnositi na sve politike koje su uključene u program rada do 2030, a posebnu pozornost treba e, posvetiti e, trgovini, financiranju, zaštiti okolišu, klimatskim promjenama, migraciji i sigurnosti. Također iznosi ideju potrebu da se provede E, jedan e, cjelokupan e, pristup gdje koordinacija i usklađenost postoji na svim razinama. Isto tako kaže i to će imati učinka na budućnost da trebamo činiti oboje UPR, dakle i procjena ex ante, dakle kakva su bila naša djelovanja prije donošenja, donošenja odluke kao i procjena učinaka nakon donošenja odluke. Mislim da je svima jasno da UPR e, e, ne može biti e, da sada obavljamo posao kao prije, već se moramo naravno prilagođavati u jednom novom kontekstu. Novi kontekst je program rada do 2030. i mi smo naravno time poprilično zaokupljeni. Nova struktura komisije koja je organizirana oko projekata kojima eh, rukovode različiti potpredsjednik je nešto što olakšava cijelu situaciju zato jer nam omogućuje da dođemo do te usklađenosti politike za održivi razvoj. Eh, potpredsjednik Timmermans vodi jedan tim eh, projekt o održivom razvoju sa svim naravno relevantnim potpredsjednicima i povjerenicima. To je politika dakle političko mjesto gdje moramo osigurati da imamo usklađenost na političkoj razini. Dakle, nešto niža razina na razini e, službi stvorili smo jedan među e, služ, dakle jednu grupu e, koordinacije između službe, a, a mi naravno sudjelujemo u tome sa mnogim drugim općim upravama. Ova skupina je također mjesto gdje želimo objediniti rad e, na UPR-a zajedno sa onima e, sa radom na planu do 2030. Ta skupina će također redovito e, obavljati pregled napretka koji je napravljen u različitim područjima EPREMA. Dakle, imat ćemo kako unutarnju, tako i vanjsku stranu i nadamo se da će to omogućiti E, jednom integrirajući UPR u e, naravno e, ukupnom radu komisije vezan za ispunjenje plana do 2030. godine kako bismo ojačali mehanizme koje smo uspostavili u prošlosti, iskoristili smo reviziju raspoloživih e, instrumenata za bolje zakonodavne akte kako bi pročinak, procjena učinaka bio, e, bio koristan za procjenu UPR-a i uspjeli smo osigurati e, da učinak e, na zemlje u razvoju e, je sada jasno poznavljen, dakle sad je e, obveza da izračunamo kakav je učinak na zemlje u razvoju, čime će ovaj instrument biti strateški instrument za procjenu različitih E, odluka komisije i Europske unije na zemlje u razvoju i time naravno e, ostvarujemo cilj UPR-a. To je još jedan način kako integrirati rad na UPR-u strukturno e, uz naravno opći posao Europske komisije i to je nešto što je i ovaj parlament poduprimo, dakle da UPR zaista bude uključen u e, e, e, normalno djelovanje i rad komisije. Zaključujući s ovim, dakle, bolje zakonodavne akte, imali smo imali smo rasprave sa odborom za kontrolu zakonodavnih akata kako bi oni e, postali svjesni o UPR-u i kako se taj alat, taj instrument može koristiti za bolju usklađenost politike za razvoj i nadamo se da će oni poduprijeti naš rad na tom polju to je način kako pokušavamo ukotviti UPR u e, e, novu strukturu e, rada na ispunjenju ciljeva do 2030, uključujući naravno i vanjski i unutarnji aspekt naših politika. Što se tiče izvješćivanja, radimo nekoliko stvari koje bih vam želio predstaviti. Prvo je da, kao što znate, u zaključcima od 26.2017. vijeće poziva komisiju da pripremi e, prvo izvješću o unutarnjoj i vanjskoj, e, e, vanjskom aspektu provedbe plana do 2030 s ciljem da se to predstavi 2019. Kao što svi znate, imali ćemo zajedno u europski konsenzus e, za razvoj e, postoji obveza da postoji e, zajedničko izvješće i Europske unije i država članica o svim našim naporima na ispunjenju programa rada do 2030 koje će biti predstavljen 2019. godine. Dodatno s time razmišljamo s vama i državama članicama kako da poboljšavamo izvješće o odgovornosti u okviru svega toga, odnosno imajući sve to na umu, komisija sada razmatra opcije kako bi pružio e, jedan integrirani, integrirano izvješće, dakle s ciljem e, podnošenja tog izvješća 2019. E, uvršćujući sve spomenute inicijative. U tom kontekstu rad se nastavlja i da vidimo kako možemo uključiti buduće izvješćivanje u PR-u u ovo opće izvješćivanje jasno je da je cilj da se osigura da naše izvješće o usklađenosti politike za razvoj je naravno dio tog sastavnog integriranog izvješćivanja i da odražava naše e, naravno opće napore za postizanje onih ciljeva koji smo si postavili do 2030. godine. Postoji e, naravno drugi e, napori vezane za izvješćivanje. Prvo bih želio spomenuti napore u okviru izvješćivanja od delegacija o provedbi UPR-a i to je važna činjenica zato jer su e, delegacije prava mjesta e, da li upravo UPR ima učinke na terenu, jer e, naravno to je ono što je bitno i pokušavamo poboljšati to izvješćivanje. Činimo to godišnje, a delegacije će dakle svake godine podnositi izvješća. Proširili smo to na sve delegacije 2000 i 16. bilo je 84 iz 10 zemalja i to je naravno veliko poboljšanje e, u odnosu na e, prethodnu godinu, a sada imamo jednu univerzalnu pokrivenost i vrlo smo blizu tome. E, što se tiče detalja e, odgovora, e, to nije predmet ove rasprave, ali glavne teme gdje su e, delegacije izvješćive su bile o trgovini, a zanimljivo mnoge pozitivne stvari o trgovini i programe koje imamo u pomoći zemljama u razvoju. Puno komentara o ribarstvu, uključujući i e, naravno puno razloga za zabrinutost zbog ilegalnog e, ribarstva, a isto tako i aspekti vezani za migracije. E, što se tiče našeg posla što radimo na izvješćivanju i UPR-a i što pokušavamo ocijeniti naš učinke našeg posla, kao što znate, mi smo pokrenuli vanjsku evaluaciju UPR-a E, o čemu smo često govorili i ovdje u Europskom parlamentu. To je nešto što će se dogoditi u budućnosti koji pokušava osigurati da ono što radimo na polju usklađenosti politika za razvoje e, da se odnosi na učinke politika, ali isto tako i učinke na e, terenu vezano za održivi razvoj i smanjivanje siromaštva. Dakle, Evaluacija pokušava e, pokriti te tri razine, dakle pokušat ćemo vidjeti da li će instrumenti pomoći e, e, dakle u što se tiče UPR-a, što se tiče procjena učinka, da li to dobro funkcionira na prvoj razini, druga razina vidjet ćemo da li, ti, ti instrumenti imaju učinak na različite politike koje imaju utjecaja na, e, na, na razvoje u zemljeme. Naravno, mi mijenjamo te politike zbog našeg e, rada na UPR-a i to je naravno e, još teži e, proces i da li promjene na e, politici imaju pozitivan učinak na treće zemlje vezano za njihov rast, održivi rast i za smanjivanje siromaštva. Dakle, rad na tome je već pokrenut i konsultanti su dakle, obavili intervjue i postavili pitanja državama članicama i dobivaju sada sve informacije i rade sada temeljem E, tih informacija, a nakon toga e, e obavit će i e, putovanje u zemlje kako bi utvrdili kakvo je stanje u stvarnosti, a po, paralelno s tim i izvješće bi trebalo trebalo biti gotovo do, prve, do kraja e, prvog kvartala iduće godine 2018. a paralelno s tim pokrenut će e, široki proces savjetovanja sa e, s, dionicima za, za razdoblje od 12 tjedana kako bi dobili informacije svih zainteresiranih strana vezanih za aspekt UPR-a, a nakon toga će sastaviti izvješće i E, to će izvješće biti neovisno mišljenje od e, UPR-a, dakle mi to ne kontroliramo, radi se o vanjskom izvješću, a temeljem toga komisija će e, obaviti konačnu evaluaciju i u jednom radnome dokumentu koji će biti donesen sredinom 2019. Dakle, taj dio e, evaluacije e, bit će uključen u to izvješće 2019. Dakle, to je e, to je način kako mi usvajamo UPR u našem programu rada do 2030. Naravno, to, time smo poprilično zaokupljeni, postoji niz stvari koje radimo i želim još spomenuti koji bi mogao biti od interesa barem nekima od vas, uspostavljamo jedno e, jedno e, sredstvo za e-učenje u okviru UPR-a. Radi se o instrumentu za naše delegacije, ali i za sve druge zainteresirane o, tome kako UPR funkcionira e, i kako i to je zaista ne, to je možda zanimljiva informacija e, za one koji možda nisu upoznati toliko sa upn Dakle, ja ću tu zastati e, sa svojim izlaganjem. Naravno i bit ću e, sretan razmijeniti s vama višinja vezana za ovu temu. Hvala lijepa Gaspar i mislim da je dobro da će ovo izvješće doći pred e, e, parlament, imamo tako vrijeme da e, to, a sada dajem riječ gospodini Drnja. Preda, izvolite. Hvala lijepa. E, hvala vam puno što ste nam sve ovo izložili. Predložio sam da e, razmjerimo mišljenje s komisijom kako bi nam e, komisija rekla kako napredujete po pitanju usklađivanja politika razvoja i e, kako je to usklađeno pak sa programom za 2030. godinu. Reagirao bih sada na ovo što sam čuo i e, želim naglasiti neke po mom mišljenju bitne aspekte, a istovremeno ću vam postaviti i nekoliko pitanja. I sami ste rekli, usklađivanje politika razvoja ključno je vezano za program za 2030. godinu kao i za ciljeve održivog razvoja. Stoga je sasvim uobičajeno i normalno da se uzme vremena da se razmisli, da se vidi kako će se UPR uklopiti u program za 2030. godinu. Istovremeno, važno je i da Europska unija počne djelovati e, kako bi se napredovalo i provelo uskađivanje politika za održivi razvoj. Moramo tu biti na istoj valnoj duljini kao i naši glavni partneri OECD i Ujedinjeni narodi. Europska unija mora pokazati da ima mogućnosti da se brzo prilagođava, ne za deset godina, to je dakle prvo primjedba koju sam htio načiniti. Moja druga primjedba odnosi se na dvogodišnje izvješće koje je glavni način da parlament i komisija surađuje sa UPR-om. Mi smo ovdje u parlamentu prihvatili e, da se e, takvo što načini, ali nismo nikada rekli da parlament ne bi trebao više sudjelovati u ovim razmišljanjima. I zato vas pitam na koji način namjeravate nastaviti dijalog s parlamentom, uzimajući u obzir da je parlament ovih e, posljednjih nekoliko godina se pokazao kao ključni igrač e, politika, usklađivanja politika razvoja. Nadalje, ja sam predložio, a klubovi zastupnika su me podržali u tome da se organizira Europsko vijeće, sastanak Europskog vijeća u UPR-u i kako da usklađivanje politika razvoja postane operativno, te da se točno odredi na kome leži koja odgovornost. Želimo li dakle znati kako je napredovala usklađenost politika razvoja, onda moramo to saznati na najvišoj razini. Zanima me, dakle, što vi mislite kako bi bilo da se održi sastanak Europskog vijeća i to na najvišoj razini na temu usklađivanja politika razvoja. I za kraj, možete li nam reći, e, budući da ste spomenuli e, skupinu povjerenika koja se bavi pitanjima vanjske politike Europske unije, Dakle, možete li nam reći što su oni zaključili o e, UPR-u i programu za 2030. godine? Dakle, što je ta skupina kojom predsjedava Timmermans donijela kao zaključke i što će se dogoditi od sada pa do 2018. godine? I na kraju hvala lijepa o izvrsnim vijestima, o izvješćima koje je nekoliko izaslanstava već dalo. I e, to je jako značajna činjenica i značajan napredak da su različita izaslanstva već o tome govorila. Mislim da to Europski parlament mora pozdraviti. Nažalost, danas ovdje nisu zastupljeni predstavnici svih klubova zastupnika, ali eto, imamo ovdje kolege iz različitih klubova zastupnika i nadam se da će oni zajedno sa mnom pozdraviti napredak do kojeg je došlo. Hvala eh, vam još jednom što ste došli na naš sastanak i unaprijed zahvaljujem na svojim odgovorima. Hvala lijepa Kristijan Marija. Hvala lijepa. Mislim da trebate prijevod. Dakle, hvala lijepa na vaše izvješćivanje o tome kako treba ići dalje, odnosno u budućnosti, kako u budućnosti želim naglasiti koliko je usklađenost politike važna kada govorimo o borbi protiv siromeštva, a naravno ona je naš prioritet. E, I ukoliko nema usklađenosti politike kao što su poljoprivreda, energetika, e, trgovinska politika, onda nećemo biti uspješni u borbi protiv siromaštva. Eh, željela bih znati da li već sada postoji li neki nacrt, eh, postoje li rezultati ili možete izvući zaključke za izvješće o kojem ste rekli koji će eh, doći krajem prvog kvartala 2018. Imate li dojam da 28 država članica i komisija zaista usklađuju politiku ka, e, da li e, ozbiljno svačaju tu obvezu usklađivanja politika kao jednu ugovornu obvezu e, ili je ili E, dakle da to zaista pokušamo provesti kroz sve politike. Ja sam razočarana što u ovome e, ovoj godini nećemo dobiti izvješće. Vi ste opisali kako će u e, budućnosti izvješća trebati biti oblikovana, da trebaju biti poboljšana, trebaju biti indikativnija, da sve trebaju uključivati. To naravno jako dobro zvuči, ali e, dok nemamo novog formata još e, nemamo nikakvog izvješća nismo e, dobili dakle i sada je pitanje što se zapravo priječi dok ne dobijemo taj novi format, dok taj novi format ne profunkcionira, zašto ne bismo u vlastitom formatu im e, zapravo zadržali izvješća kako jest, kako bismo e, ovdje mogli biti upoznati sa e, svim informacijama, jer zaista je tužno da ove godine zaista ne dobijemo ništa, odnosno da nije objavljeno ništa o UPR-u. To mi je, to smatram velikim nedostatkom. Vi E, vi, netko je spomenuo da ne vidite dovoljno uključen e, Europski parlament koji bi trebao biti uključen. Možda mi u e, parlamentu bismo trebali biti aktivni i zapravo dati vrlo jasne predođbe što bismo mi željeli E, dakle Gordon Salong, koji, dakle, koji je stalni e, izvjestitelj za humanitarnu pomoć e, je vrlo često na sastanku koordinatora dao ideje o tome što bi trebali poduzeti. Možda bismo to isto trebali napraviti u UPR-u kako bismo unijeli više pokreta u cijelu ovu stvar i kako bismo i ovdje kao e, Europski parlament, e, Europski parlament mogli jače zastupati svoje, svoje stajalište kako bismo naravno osigurali e, čvršće ukotljivanje ovih pitanja u budućnosti. hvala. I hvala komisiji na njihovom izlaganju. Slažem se sa nekima od komentara kolegice Ne Želim skrenuti vašu pozornost na glavna načela usklađenosti politika za razvoj, a to je da europska politika se treba voditi dosljednošću, odnosno to znači dosljednost europskih razvojnih politika, ali iskreno rečeno ne vidim e, dosljednost u raspodjeli rezultata i financijskih e, sredstava. Većina financijskih sredstava za migracijsku politiku ne podliježe odgovarajućem mehanizmu praćenja i nadzora. Jedan od novih primjera nedosljednosti je sporazum s Turskom. Kao što znamo, cilj tog sporazuma je iznaći način kako bi se spriječili ilegalni dolasci u Europsku uniju i kako bismo ostvarili značajno smanjenje priljeva migranata. Sredstva za taj cilj bila su 3 milijarde eura u tri godine i još će se staviti na raspolaganje dodatna sredstva kada se taj iznos iskoristi do kraja 2018. godine. ima nedosljednosti u financiranju zemalja za koje je poznato da krše demokraciju i ljudska prava poput Turske. Osim toga nisu utvrđeni kriteriji kako bi se osiguralo da se e, ta sredstva pravedno raspodijele. Pravi nadzor nad korištenjem ovih sredstava je ono što je potrebno kao je što je potreban i sustav nadzora koji će osigurati također razmjernosti između uloženih sredstava i postignutih rezultata. Hvala, evo ja bih e, i sebe upisala na popis. Da, to je doista bitno pitanje kao što je rekao izvjestitelj. Pitam se, odnosno Marija je govorila o tome kako mi možemo učiniti više i na koji način. Možda bismo trebali razmotriti konkretnije usklađenost politika za razvoj. Znam da komisija smatra da ako imamo dvogodišnji izvještaj, onda to zapravo postaje rutina umjesto da se to razmatra dubinski, dakle kao što činimo danas. Dakle, možda bi nam pomoglo razgovarati i sa izaslanstvima no trebamo vidjeti na odboru koja nas područja najviše zaprinjavaju i onda to temeljitije razmotriti. Dakle, to može biti ribarstvo, poljoprivreda, energetika, trgovina. I mogli bismo razmotriti nešto konkretnije. Ne znam e, što misli izvjestitelj o tome, no evo to mi je sada palo na pamet e, kao način e, za usmjeravanje rasprave u nešto konkretnije. I imam pitanje za Gaspara. Kada provodite ova istraživanja sa svojim suradnicima, kako vi osiguravate da ta istraživanja ne budu jednostavno rutina. Znam da se to zna dogoditi, dakle jednostavno da se ispunjavaju obrazci i onda se samo, samo e, stavi samo kvačica na da da se to ispunjava automatski. Dakle, kako možemo prepoznati koja su konkretna pitanja, reci, recimo, recimo reći da se može identificirati određeni problemi i onda vidjeti što se po tome po tom pitanju može učiniti. Evo, nitko nije više zatražio riječ, dakle, vraćam sada riječ Gasparu. Uh, da, ovo je relevantno pitanje. Ja ću nastojati dati neke odgovore ili barem iznijeti neka svoja razmišljanja. Da, mi nastojimo prilagoditi naš rad agendi za 2030. godinu, ali ovo je velika prilika da ove politike za razvoj budu učinkovitije i da nadrastu ovu rutinu. Mi radimo na tome. Spomenuli ste PCSD i naravno postoji neka nedoumica u vezi što to znači, dakle, usklađenost e, politika za e, održivi razvoj i koja je razlika toga u odnosu na usklađenost politika za razvoj. Dakle, kada se u agendi 2030. govori o usklađenost politika, usklađenosti politika za i razvoj, govorimo o svim politikama koje su potrebne za ostvarenje te agende. I to je usklađenost sviju politika. Ljudskih prava, dobrog upravljanja, klimatskih promjena, sve te politike trebaju biti usklađene. A sada, usklađenost politika za razvoj sukladno ugovorima je nešto što traži od nas da djelovanja koja poduzimamo na određenim područjima imaju određeni učinak na um, razvoj i da se povede računa o tom učinku i to može biti korisno sredstvo za uklapanje u širi okvir razvoj, razvojnih politika i održivog razvoja. No, to proizlazi iz ugovora, što je naša jasna obveza i to ne smijemo zaboraviti. Dakle, sada možemo iskoristiti ovaj alat kao jednog od kamenčića u mozaiku šire slike održivog razvoja. Dakle, mi uvijek imamo u vidu i taj aspekt i koristimo se ovim alatom politika za razvoj je upravo u tom smislu. Kojom se logikom vodimo pri tome? Iskreno govoreći često o ovim raspravama i u drugim raspravama, kažemo da je dobro ono što radimo, ali zapravo imamo ograničene ovlasti. Dakle, mi nastojimo učiniti ono što je jest ispravno, ali naravno sada imamo jedan širi okvir, jednu agendu koja vrijedi za sve unutra i izvana i u tom okviru razgovaramo i o vanjskom učinku tih politika. To je politi usklađenost politika za razvoj, ali unutar uobičajenog djelokruga komisije i tu možemo ostvariti rezultate i na tome radimo i stoga nastojimo uklopiti usklađenost politika za razvoj agendu za 2030. godinu i nastojimo također spojiti ova dva aspekta, odnosno održivog razvoja i usklađenost politika za razvoj. Drago nam je razgovarati s vama o tome i izvješćivati vas. Uvijek smatramo da parlament može biti od velike pomoći u našoj raspravi o usklađenosti politika za razvoj. Tako da smo u potpunosti spremni surađivati s vama i stojimo vam na raspolaganju. A sada konkretan prijedlog Europskog vijeća u vezi sa usklađenošću politika za razvoj. Pa nisam siguran, ali mislim da je to da zapravo ako želimo da politike za razvoj budu na visokom mjestu među prioritetima, onda trebamo to povezati sa agendom za 2030. To je tako barem ja mislim. Zatim usklađenost svih politika. Da, to je ono što nastojimo postići, ali kao što sam rekao, nastojimo to povezati sa ukupnim radom cijele komisije kako bismo bili što učinkovitiji. Zatim ocjena koju ćete dobiti 2018. godine. E, za sada još nemamo prva saznanja, to je neovisna procjena, tako da čekamo rezultate i jednom kada ona bude gotova, onda će komisija razmotriti nalaze i reći svoje mišljenje o tome i odgovorit ćemo na neka od pitanja. Dakle, dobit ćete istovremeno i neovisnu procjenu i mišljenje komisije o tome i to iduće godine. Mislim da je to dobar način izvješćivanja o usklađenosti politika za razvoj prije nego što imamo jasnu viziju o tome kako ćemo izvješćivanje o tome uključiti u općenito izvješćivanje o postizanju agende 2030. mislim da se to dobro sada sve uklapa jer možemo izvješćivati o usklađenosti politika za razvoj ako e, još nismo završili rad na izvješćivanju o agendi za 2030. godinu on the model Model dosljednosti. Evo, samo jedno pitanje. To nije vezano za sporazum za, sa Turskom. Komisija ne kaže da razvojni ciljevi imaju prednost nad drugim legitimnim ciljevima Europske unije. Naš koncept samo nalaže da kada se donosi neka odluka, treba procijeniti mogući učinak na određenu zemlju. Naravno, nastojimo iznaći pozitivne sinergije i umanjiti negativne učinke, ali to je naša obveza. I posljednje pitanje. Možemo li biti konkretniji kako bismo bili učinkovitiji? Naravno da možemo. I imamo dvije trase kojima se krećemo. Dakle, prva trasa je metodologija, alati i tako dalje, dakle način rada. A sada trebamo to povezati sa uobičajenim redovnim radom komisije. A jednom kada se to učini ili istovremeno trebamo prepoznati gdje točno treba djelovati i to znači da se trebamo usredotočiti na ograničeni broj pitanja. To bi svakako bilo razumno i smisleno, jer na kraju krajeva trebamo postići promjene koje se mogu ostvariti u pojedinim sektorima, tako da je to nešto o čemu valja razmisliti. Evo, to je ono što sam htio reći. Hvala. Gospodine Preda, Želite li još što dodati? Ne, hvala. U redu, možemo li onda zahvaliti gospodinu Frontiniju iz komisije. Znam da nemamo izvješće ove godine, ali možda imamo temeljiti proces sa jednom dubinskom analizom o tome i među koordinatora možda bismo trebali razmisliti o tome hoćemo li izdvojiti jednu ili dvije teme prije kraja saziva. Sada smo e, u rujnu, odnosno listopadu 2017. godine i preostalo nam je možda godina i pol. Tako da bismo trebali izvojiti ta pitanja i početi raditi na tome nakon Božića. Ako to bude moguće, onda ćemo pripremiti to izvješće. Ne znam, hoćemo li dobiti ovo, ovu analizu o kojoj ste govorili do ljeta 2018. Pa da, nešto bismo mogli učiniti nakon toga. Ako e, želimo nešto detaljno razraditi, onda trebamo na tome početi raditi što prije. A vjerojatno možete i sami pretpostaviti da ne čekamo samo analizu koje su koja su najteža područja u smislu usklađenosti politika za razvoj. U redu, hvala našem stalnom izvjestitelju, hvala gospodinu Frontiniju. Sada je 10 minuta do 11 sati. Imamo zajednički sastanak sa odborom FAM za deset minuta. Evo moja supredsjedateljica upravo pristiže. Imat ćemo stanku do 11 sati i tada ćemo započeti zajednički sastanak sa odborom FAMI. Imamo posebne gošće danas, kao što sam spomenula prije. I sastanak odbora, podsjećam, počinje u 14.30, ne u 15 sati, dakle molim vas da podsjetite na to i zastupnike u 14.30, ne u 15 sati, zato jer završavamo ranije i onda idemo na zajedničko glasovanje u 17 sati sa odborom AFET. Vidimo se za 10 minuta. Hvala svima.